Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dame i gospoda, drage kolegice i kolege, i želio bih otvoriti današnji sastanak. Prvo, možemo li prihvatiti trenutno ovaj prijedlog dnevnog reda, ako nema nikakvih primjedaba, onda i molim vas ukazujem na to da ćemo iz ovaj puta kao izuzetak sjednicu koordinatora iz organizacijskih razloga premjestiti, morali smo to učiniti, na sutra od 9 do 10. Zbog toga će i glasovanje sutra ponovno kao izuzetak početi u 10 sati. To je stvarno bio izuzetak. Ako nemate nikakvih primjedaba, onda možemo protokol zapisnih sjednica od 4. 5. svibnja usvojiti. Inače, danas imamo i dvije skupine posjetitelja. Prvo bih želio srdečno pozdraviti izaslanstvo od 16 članova odbora za promet švedskog parlamenta. Dakle, dobro nam došli u našem odboru Europskog parlamenta. A zatim je Michel Riquet pozvao deset menadžera iz Federacion Nacionala za transport na naš e, sjednicu i također i vama o vašem izaslanstvu želimo srdečnu dobrodošlicu. A da biste sad vidjeli kako se stvari idu brzo, brzo prelazimo na prvu točku dnevnog reda, a riječ je o smanjenju emisija onečišćujućih tvari i svjetovnih vozila. Naša izvjestiteljica je Elžabeta Lukaševska i prvo našoj izvjestiteljici dajem riječ. Gdje je naša izvjestiteljica? Tu je, dobro. Evo, Elizabeta, imate riječ. Hvala lijepo, predsjedavajući. Prvo bih se od srca zahvalila svim našim izvjestiteljima iz Sjene na svim njihovim komentarima koje sam dobila i koji su mi dostavljeni u moj ured. Vjerujte mi, ja sam se doista trudila sve te komentare i sugestije uzeti u obzir i jako se nadam da je konačna verzija mog izvješća verzija koja će vam zadovoljiti sve zahtjeve i očekivanja. Osim toga, molim vas, moram vas podsjetiti da ova uredba zapravo mijenja dvije postojeće uredbe o upravo o ovoj temi, a to je pitanje emisije štetnih e, plinova iz lakih vozila znači euro 5 i euro 6 i zatim se odnosi na homologaciju tifo, piva težih e, gospodarskih vozila i također emisiju štetnih plinova upravo iz tih velikih teških gospodarskih vozila. Glavni cilj je bilo je naravno poboljšanje postojećih uredaba, smanjenje e, samih onešćujućih tvari kao i smanjenje birokratskih tereta proizvođačima tih vozila. Imali smo prijedloženih 45 amandmana. A kada pričamo o različitim rezervama ili brigama koji, ili zabrinutostima, da to oblažimo malo, onda moramo istaknuti uvijek pitanje povećanja emisije ugljičnih dioksida koji se pojavljuju i u vozilima na plin i u vozilima na klasična goriva koji rastu i izazivaju brige i kako to riješiti. Komisija je naravno nakon zadnjih eh, izmjena to željela učiniti delegiranim aktima, ali bilo je tu različitih protivljenja da to ne ide, da taj postupak ne ide preko delegiranih akata što onda komisija ostavlja potpunu slobodu nego da ide u okviru normalnog zakonodavnog postupka. Međutim, ovo je jedan vrlo tehnički dosje na kojem pri kojem smo onda i pripremili dva kompromisna prijedloga, jedan u odnosu na metan i pitanje emisija metana. Nakon konzultacija sa različitim klubovima zastupnika smo odlučili da oni napišu, dakle da se mm, e, iznesu svoja stajališta, riječ je naravno o stajalištima prvenstveno svih dionika, pogotovo industrije i proizvođača i kako oni stoje prema pitanju rješavanja emisije metana. Dakle, onda je bilo i pitanje dokle će sezati utjecaj e, Zatim pitanje je vozila na plin. E, glede tu odluku, dakle cilj. Oprostite, mi moramo zatvoriti kabinu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 we are looking forward to, to see the, the results of the, uh, of the vote tomorrow of the committee. Thank you very much. Danke sehr. Und jetzt nochmal die Berichterstatterin.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 on n'a pas été assez loin, et notamment d'en faire une, pri une vraie priorité, notamment dans cette, dans cette euh, présidence. Merci beaucoup. Vielen Dank. Jetzt Peter Lundgren. Tack så mycket, ordförande. Allihopa är väldigt glada att prata länge idag, så jag ska bryta trenden tänkte jag prata lite kort istället. Jag har egentligen bara någon synpunkt här. Eh, vägsäkerhet eh, pratade man extremt lite om.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 possível concretizar a frase que viajar deve ser efetivamente possível para todos e por isso incluir também o turismo inclusivo e o turismo acessível. Muito obrigada. Danke, jetzt Kosma Slotowski. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. A pani poseł dziękuję za przygotowanie sprawozdania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 Uh, closing the gap not only in broadband coverage but generally in uh, development of rural remote mountains, island areas and other areas of Europe. Thank you. Danke sehr. Jetzt Meyer Kielönen. Kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> Koordinaattorin roolissa kerron teille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 Misschien kan hij daar ook nog wat over zeggen. Dank u wel. Danke sehr. Jetzt Gesine Meister. Nee? Ah, Entschuldigung. Ivo Bellet. Weiß nicht.